E, za funkciju potpredsjednika Europskog parlamenta nakon e, ostavke Olija Rena e, su prema članku 15 poslovnika kandidirani sljedeći kandidati. schlägt Herrn Fabio Massimo Castaldo vor, die alte Fraktion Frau Anneli Jettenmecki. Die Wahl findet morgen Mittwoch, den 20. Mai um 12 Uhr statt. Vielen Glasit ćemo sutra o 12 sati o to dvoje kandidata. Hvala. Hvala. Sada ćemo nastaviti sa e, radom prema dnevnom redu. Kao prvo imam priopćenje. Jedan e, pravni dokument e, iz odbora je prijedlog odluke koji je predstavljen jučer. Imamo rok od 24 sata za bilo kakve primjedbe, ali